Good morning, bonjour à tous. Dobar dan svima. Mi nastavljamo s našim radom jutros i krećemo sa dnevnim redom o budućnosti kontrolnih režima ograničavanju nuklearnog e, oružja. Nakon razmjene mišljenja sa gospođom Izumi e, na, Kamicu, koja je potajnica za razoružanje, e, sad ćemo govoriti o perspektivi konferencije o reviziji TNP-a. 27. Travnja do, od 27. travnja do 22. svibnja u New Yorku. Danas ćemo govoriti o e, budućnosti režima za razoružanje i neširenje i to u dimenziji, svjetskoj dimenziji. E, NPT Ugovor o neširenju nuklearnog oružja je zbilja ključan za svjetsku arhitekturu neširenja i nuklearnog razoružanja. To je jedini obvezujući ugovor koji e, obvezuje znači da se zajedno surađuje na području sigurnosti razoružanja i stabilnosti e, e, u svijetu. E, od 1970. pristup suradnje korak po korak je bio usvojen u cijelom svijetu. Ugovor o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa je isto tako važna etapa što se tiče provedbe P, npta To je, e, iako je znači C TBT e, univerzalno prihvaćen, nije još stupio na snagu. Od 184 e, e, država su potpisale ugovor, 168 su ratificirali, tri države, nuklearne države su znači ratificirale Francuska, Rusija i Ujedinjena Kraljevina. A od osam država nisu još ratificirali, znači Sjeverna Koreja, Indija, Pakistan, Kina, Egipat, Iran, Izrael i SAD. Europska unija je e, stalno pozivala e, države koje još nisu ratificirale taj ugovor da e, ga ratificiraju. Paralelno sa podrškom CTB eu EU je isto tako e, radila naporno kako bismo e, brzo zaključili ugovor o e, zaustavljanju proizvodnje fisilne materije. Radi se o međunarodnom ugovoru gdje imamo dvije glavne komponente nuklearnih oružja, plutoni i urani koji trebaju biti zabranjeni. Radi se isto tako i o e, tome e, da e, sve države na kraju rade tome da se u potpunosti provede u djelo ugovor NPT. U međunarodnom e, kontekstu imamo znači tu prijetnju što se tiče destabilizacije i e, isto tako ucjene i u ovom trenutku imamo zbilja u svijetu e, dovođenje u pitanje svjetske stabilnosti. U ovom trenutku je izuzetno važno da se svi angažiraju oko konkretnih prijedloga kako bismo promovirali konkretno nekorištenje nuklearnog oružja i to kao prije princip koji je obvezujući i koji se mora poštivati. Uzimajući u obzir sve situacije gdje se danas više nego jučer e, nuklearno može, e, oružje može koristiti kao instrument destabilizacije e, u svijetu. Tu imamo isto tako i budućnost kontrolnih režima, a u prošlosti smo imali dva instrumenta koji su znači bili e, e, korišteni s jedne strane ugovor INF, a s druge strane novi start. Nakon objave e, SAD-a da da će se povući iz ugovora INF. Parlament je isto tako pri, uzeo na znanje te također u svojoj rezoluciji pozvao da se ponovno pokrenu pregovori kako bi se taj ugovor i NF spasio. Što se tiče e, projekta preporuka, nacrta preporuka vezano uz revizijsku konferenciju npt 2020. godine, sutra ćemo o tome glasati u AFET-u i tu će parlament e, dati svoje e, prijedloge. S druge strane imamo i pregovore vezano uz New Start, to je drugi bilateralni ugovor između USA i SAD-a i nadamo se da će se biti posla poslan prije revizijske konferencije snažan e, signal e, vezano uz ishod, pozitivni ishod konferencije. Danas ćemo govoriti o dvije e, važne teme koje su dominirali raspravom vezano uz pripremu revizije NPT-a i e, koji isto tako te teme su predmet velikih zabrinutosti međunarodnog, međunarodne zajednice, Iran i s druge strane Sjeverna Koreja. No prije svega na početku ja bih e, e, rekla kako ćemo organizirati naše saslušanje. Prvo ću dati riječ gospođi Angeli Kane. Ona je znači viši profesor u Centru za razoružanje i neširenje nuklearnog oružja u Beču. Gospođa Kane, evo, bilo, bilo bi dobro da čujemo što vi mislite o budućoj konferenciji revizije NPT-a, te isto tako da e, nam kažete kako vidite znači budućnost e, ograničavanja nuklearnog e, oružja u budućnosti te arhitekturu razoružanja. Hvala, hvala što ste me pozvali na ovaj forum. Ja ću govoriti na engleskom. Prije svega željela bih e, isto tako dati e, prikaz situacije. Vi ste, gospođo predsjednice, govorili isto tako i o rušenju različitih ugovora o razoružanju, nf u startu i tako dalje. Imamo isto tako i političke e, perturbacije, imamo tu znači e, okupaciju Krima, imamo širenje nuklearnog oružja, imamo isto tako e, velike, veliko povećanje naoružanja, uključujući nuklearno oružanje a imamo isto tako izloženost velikim prijetnjama u okviru novih eh, tehnologija, uključujući i kiberkriminal. Kad govorimo o sporazumima i multilateralnim eh, eh, vezama u prošlosti, sada ta arhitektura više ne funkcionira. Možemo reći da E, sada imamo znači veliko povećanje 2,6% e, vezano uz e, ulaganje u naoružanju. A što se tiče potrošača su Kina, Francuska, Saudijska Arabija i SAD. Kad govorimo o proračunu za 2021. godinu, imamo isto tako i novo pokretanje e, znači naružanja u e, podmornicama i znači imamo tu povećanje od 19% i radi se o 19 e, milijardi dolara i to je od 2000 2017. godine povećanje od 50%. Isto tako uključenje u proračun je isto tako i 28,9 e, e, milijardi za Pentagon, a e, isto tako imamo i neke bilateralne sporazume koje, koji nisu više uključeni. Kad pogledate, znači isto tako forum koji se održao prošle E, prošli mjesec. Isto tako vidite da su na prvoj listi isto tako i e, preokupacije što se tiče oružja masovnog uništenja. A imamo isto tako e, znači zbilja približavanje apokalipsi što se tiče nuklearnog oružja. Od eh, kad je eh, Kennedy eh, mm, sa Rusijom znači sklopio različite ugovore možemo reći da smo imali isto tako cijeli niz drugih ugovora koji su sklopljeni i imali smo isto tako veliku podršku CTBT-u i to je omogućilo da se natjecanje nastavi no isto tako smo imali ograničenje no, što se tiče e, proizvodnje naoružanja, sada isto tako smo imali isto tako objavljivanje novih e, puno snažnih oružja koje su ne znam koliko puta veći od e, bombe u Hirošimi. To e, bi moglo biti isto tako pokrenuto za e, provođenje u djelo i to u nekoliko mjeseci. A kad govorimo o e, promjeni definicije, isto tako imamo promjenu definicije izvanrednih okolnosti gdje SAD može koristiti nuklearno oružje kao, na primjer, ne nuklearne strateški napadi ili nuklearni napadi vezano uz skupine koji podržavaju ili omogućavaju omogućavaju terorističke e, e, napade koji koriste nuklearno oružje. Evo, to je zbilja nešto što utjerava e, strah u kosti. A Isto tako, kad govorimo o nenuklearnim strateškim napadima za SAD, tu imamo isto tako mogućnost korištenja nuklearnog oružja. E, tu imamo veliku e, promjenu u strategiji korištenja SAD-a e, što se tiče nuklearnog oružja. Tu Imamo također i osmišljavanje E, novog e, hipersoničnog oružja, e, znači raketa, u ožujku 2019. godine. Nakon ukidanja INF-a i JCPO-a imamo e, znači samo jedan instrument suradnje, znači New Start između e, SADA i Rusije i to ističe u drugom mjesecu 2021. godine. A e, to naravno je sve predmet pregovora u budućnosti. Ovo imali smo znači neke korake što se tiče produženja ovog e, starta, ali nismo, Rusija je napravila neke koruke, ali SAD nije odgovorio. Prije nekoliko dana imali smo objavu US administracije e, da želi imenovati visokog predstavnika za pregovore o e, znači, nuklearnom oružju i sa Rusijom i sa Kinom. Kao što znamo, INF je eliminirao cijeli niz e, kategorija oružja. No, s druge strane smo imali e, neke druge opasnosti. A što se tiče ukidanja JCPO-a, e Europa je ostala isto tako u potrazi za novim odgovorom za rješavanjem iranskog e, problema. E, Mark će govoriti nešto o tome. O čemu sada govorimo i čime se bavimo? Kad govorimo o NPT-u, Čuli smo prošli mjesec da e, dužnosnici e, SAD-a, e, zapravo Chris Ford koji je nadležan za razoružanje nuklearno oružje u administraciji SAD je govorio nešto što je izuzetno važno vezano uz NPT. Možemo reći da je diskurs bio neprijateljski, posebno što se tiče podržavanja ovog ugovora o razoružanje. Za one koji bi željeli da se NPT zadrži i nadopuni kao jedini instrument e, prevencije. Možemo reći istovremeno da taj e, diskurs nije koordiniran, isto tako neprijateljski prema onima koji ne e, dijele nuklearne ciljeve SAD-a. Što EU e, može napraviti u ovom kontekstu? Imamo cijeli niz inicijativa koje sam vidjela, koje su pozitivne. Imali smo e, e, skupinu za razvoj raketa tu smo imali analizu tog pitanja raketa. To je vrlo važna inicijativa koju je pokrenula Njemačka. Isto tako e, smo, e, predsjednica je spomenula isto tako i FMCT, e, ugovor o zabrani proizvodnje fisilnog materijala i u tom smislu postoji mogućnost da napredujemo što se tiče provjere nuklearnog oružja. I to mora biti korisno ne samo za Europu, nego također i za države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 E, općenito. Ono što je izuzetno važno je da ne govorimo uvijek samo o stvaranju okoliša za nuklearno e, razoružanje i tako dalje, nego bimo prije svega trebali napredovati. Imali smo znači e, ovaj pristup korak po korak. Prvo smo stvarali uvjete, nakon toga smo stvarali, nakon toga smo stvarali okružje, ali nikad ništa nismo konkretno rekli što ti koraci sadrže. Ja smatram da bi bilo dobro pokrenuti dijalog sa Rusijom budući da oni e, nisu bili za jednostrano ukidanje INF-a. A trebamo isto tako vidjeti koje su implikacije ukidanja INF-a za Europu, kako će to utjecati na Europu, trebamo si postaviti to pitanje. E, naravno, bilo bi dobro da se SAD konzultiraju sa svojim sporazumima, no s druge strane e, raspoređivanje nuklearnih e, mogućnosti bi trebalo biti u skladu sa dogovorom sa europskim e, saveznicima. Da, u svakom slučaju e, kad govorimo o članstvu u NATO imamo preklapanje između članstva u NATO i EU članstva, a imamo također i važno pitanje što se tiče NATO Radi se o e, sporazumu i on, taj sporazum će u svakom slučaju Savez ostati nuklearan dok nuklearno oružje postoji. Isto tako znamo da e, postojeći E, nuklearni sustav NATO i zrakoplov treba biti e, nadomješten 2024. godine. I trebamo si, e, trebamo si postaviti pitanje što će se tada dogoditi. Trebamo ostvariti širok dijalog što se tiče stabilnosti. Imamo znači visoke nuklearne tehnologije, e, supersonični, mm, supersonične rakete i tako dalje. I onda si postavljam pitanje kako će te nove tehnologije utjecati uopće na stratešku stabilnost u svijetu. Imali smo isto tako napor krajem prošle godine od Belgije i e, Njemačke koju znači na kojem tlu država znači imamo nuklearno oružje da e, se ostvari suradnja sa Francuskom i Ujedinjenom Kraljevinom da se ostvari dijalog u okviru e, vijeća sigurnosti. E, ono što je izuzetno važno da dajemo drugim državama članicama da progovore o ovom važnom pitanju. To bi bilo jako korisno budući da su rasprave u ovom trenutku ograničene. Uvijek čujemo iste e, misli, iste ideje koje smo čuli u prošlosti. U kolovozu prošle godine na zahtjev Rusije i Kine e, smo imali sastanak u okviru UN-a što se tiče testova Eh, za rakete kratkog i srednjeg eh, dometa i u tom smislu smo imali isto tako ponavljanje, eh, već postojećih mišljenja i stavova, no u svakom slučaju moramo napredovati na tom području, moramo istražiti mjere što se tiče smanjenja rizika, no nažalost napori koji su učinjeni 2010. godine na reviziji NPT-a, nešto što je malo sada palo u zabavar. U svakom slučaju moramo napredovati e, na e, analizi rizika što se tiče nuklearnih eksplozija mogu reći da smo sada zbilja e, nazadovali u odnosu na 2010. godinu imali smo usredotočenje država na NPT i trebamo vidjeti što se može napraviti na tom području. Konferencija je samo e, dva mjeseca e, udaljena i vidjet ćemo kakav će biti rezultat, da li imamo finalni dokument, da li imamo dokument koji je predmet konsenzusa. E, E, ako to ne bude slučaj, onda će to biti zapravo po drugi puta da nemamo završni dokument na takoj važnoj konferenciji. Tu imamo znači tu revizijsku konferenciju koja e, NPT-a koja nam daje mogućnost da e, surađujemo i koordiniramo stajališta u okviru isto tako e, napora za potpisivanjem ugovora o zabrani nuklearnog oružja. Zadnji napor je također i javno, javna podrška razoružanju. Imali smo ankete koje su provedene nedavno aktivno i 80% mladih ljudi, znači više od 80% mladih ljudi se protive nuklearnom oružju. Tu postoji konvergencija između eh, znači eh, kontrole naoružanja i okoliša. Znamo da eh, posljedice na okoliš nuklearnog oružja su jako velike. Evo, ja ću sada zaustaviti, a nakon toga mogu odgovoriti na vaša pitanja. Merci beaucoup cette présentation très Hvala na ovoj prezentaciji. Mark Hibbs, eh, vi ste ekspert iz eh, Carnegie i američki ehm, građanin i bilo bi mi drago eh, vidjeti koje su koja su vaša mišljenja što se tiče kontrole nuklearnog oružja, posebno iz ove perspektive transatlantskih veza. Te veze su izuzetno važne i u tom smislu bismo čuli, željeli čuti vaše mišljenje. Good morning. Dobro jutro. Govoriš o jednom elementu u režimu NPT o kojem se trenutno raspravlja, prvenstveno u Beču, ne ovdje u Briselu. Priopćit ću vam neke činjenice o tome koje su vam možda već i poznate. Na tome se unaprijed ispričavam, a onda ću komentirati ulogu Europe u toj teškoj materiji i odluci. 9.3. E, novi e, direktor e, u IAEA će sazvati prvi sastanak upravnog odbora. To će biti posljednji sastanak prije konferencije o reviziji NPT-a. Bavit će se stanjem stvari u Iranu NPT je okvir za tu raspravu. Mnogi od vas vjerojatno znaju da je i RAN imao posjetu IAEA ovog mjeseca i utvrđeno je da je Iran sanirao e, zemljište, a uzorci u forenzičkim e, laboratorijima IAE su pokazali e, obrađen uran, što je povezano s konverzijom urana. I Iran je deklarirao to zemljište iae Sada se zahtjeva objašnjenje Irana o tom nalazu. E, ta je informacija potrebna kako bi IAEA mogla potvrditi jesu li ti nalazi E, indicija da postoji neprijavljen materijal u Iranu i da Iran po tom pitanju ne surađuje s agencijom. E, do sada e, u tome nisu uspjeli. To je obveza Irana u okviru NPT-a. Iran je od 74. potpisnica tog sporazuma i to je stavak sedmi, iz e, zaštitnih i jamstvenih odredaba. Članovi upravnog odbora u IAA smatraju da ta agencija ima pravo zahtijevati te informacije od država potpisnica. E, to sve pada u vrijeme kada se EU bavi razvijanjem e, DRM-a E, Iran je zaprijetio da će se povući iz NPT ako bi e, taj proces doveo e, do toga da o njemu odlučuje vijeće sigurnosti. Moramo znati da je ova tema na stolu upravnog odbora agencije se ne odnosi na obvezu Irana, nego se radi zapravo o NPT-u. JCPOA se odlučuje e, na temelju odluka članova. A u NPT-u e, odlučuje upravni odbor. U ovakvoj situaciji ako bi upravni odbor e, zaključio da neka potpisnica krši obveze, postupak bi morao biti takav da se time bave na e, vijeće sigurnosti na e, općoj skupštini UN-a. Za sada nije jasno što će biti. Europska unija tu igra vrlo važnu ulogu. E, odlučivanje u Beču ovisi o 35 država potpisnica, od njih sedam članica Europske unije. Predsjedatelj e, u upravnom odboru je švedski ambasador. 7.11. agencija je sazvala izvanredan sastanak e, o toj temi jer nije uspjela dobiti informaciju od Irana. Članice Europske unije su na tom sastanku izrazile podršku u glavnom tajništvu suprotstavile su se izjavama Ruske federacije koje iz e, dva razloga odstupaju od tog mišljenja. Jedan jest da su Rusiji rekli da e, materijal o kojem se radi je proizveden u Iranu prije više desetljeća i također smatraju da agencija i njezine članice e, moraju hitno krenuti na rješavanje tog pitanja, ali ne diskriminirajući Iran kao supotpisnicu. Europska unija se nije priklonila tom stavu i želim e, ovdje e, naglasiti da nacrt preporuka Europskog parlamenta koji imamo pred sobom ovoga tjedna sadrži nekoliko vrlo relevantnih točaka. E, u točki 1a govori se o važnosti međunarodnog poretka na temelju pravila kao pretpostavku da se e, donese zabrana nuklearnog oružja. Rusija, kao što znate, je nedavno e, izjavila da je to zapadna ideja koja nadilazi međunarodno pravo i prisiljava države da čine e, stvari koje sada nisu u skladu s pravilima. E, tajništvo IAEA i Europska unija izrazile su stav da agencija ima obvezu prema NPT-u da e, nastoji e, provjeriti e, cjelovitost nuklearne deklaracije. Ima još nešto vrlo važno u tim preporukama. Je jedan D do i, i K do N, vidjet ćete da se pozivaju SAD i Rusija da preuzmu svoje odgovornosti. E, I to u odnosu na nuklearno razoružanje i kontrolu nuklearnog e, oružja. I to je, kao što je Angela rekla, e, ključno. Ovo što se događa u Beču pokazuje da e, SAD i Rusiju e, treba podsjetiti da neširenje i zaštitna jamstva u iaea e kao i nedostatak sveobuhvatnog razumijevanja što jest ugroza neširenja treba u potpunosti e, uskladiti. Nekoć je bilo takvog zajedničkog svačanja, a danas toga nema između SAD-a i Rusije. A to je potrebno. I o tome se sada e, razgovara u upravnom odboru, a vidi se da je sustav nefunkcionalan. SAD smatraju da je nuklearni program Irana e, ugroza za neširenje. Rusija smatra da to nije tako. I zato ja smatram da nacrt preporuka koji imate pred sobom e, treba ojačati da ide mimo e, samo sadašnjih stavova i članice bi se trebale e, time baviti. Ovdje je važno da točka 1AA u preporukama e, citiram, e, ponovna potvrda obveze EU-a e, za provođenje JCPOA je najbolji način kako bi se dobilo osiguranje da Iran koristi nuklearnu energiju samo u miroljubive svrhe, te da treba pozivati Iran da se vrati na potpuno e, poštivanje ovih obveza. Takav izričaj treba uključiti u preporuke jer RPT i obveze u skladu NPT-a su osnova za JCPOA. To nije odvojeno, to vrijedi i za svaki dodatni dogovor koji Iran može uključiti i zaključiti s drugim državama. Ovo treba naglasiti jer javna rasprava o tome, posebno Europi, je podređen brizi oko JCPOA. Za e, europsku sigurnost e, ključno je provedba verifikacije nalaza IEA u Iranu. I na kraju želim reći da je Europska unija e, važan izvor informacija o neširenju. Ima mnogo iskustva. Europska unija bi tu te informacije trebala objaviti i to u raspravi sa SAD-om i s Rusijom. A kako će to Europska unija učiniti ovisit će o državama potpisnicama. No ovdje moramo jedno shvatiti. Kao što znate, često je vrlo teško za Europsku uniju 27 članica postići e, jedinstven stav e, o NPT-u. E, to je problem i izazov za vas, jer neke države u EU uspješno koriste nuklearnu energiju, a druge ne dijele to mišljenje, ne smatraju da je nuklearna energija sigurna i održiva. Znači imate različite stavove glede E, ovog e, pitanja, a to ima različite strateške implikacije. E, predlažem da u ovom slučaju o kojem danas govorim zapravo taj problem ne postoji. Tu su 27, tu je 27 država članica jednog mišljenja. I čuli smo podršku za stav e, tajništva nije bilo odstupajućih mišljenja unutar Europske unije. E, u ovoj situaciji e, vi se slažete i istog ste mišljenja. Pozivam vas da to iskoristite i krenete naprijed u svojim raspravama sa SAD-om i Rusijom i da ih pritisnite da se bave ovim važnim pitanjem. Hvala lijepa. Hvala. Doktora Klara Portela, vi dolazite iz EU i SS-a. Možete li nam reći kako vidite budućnost režima kontrole nuklearnog oružja? Koji može biti učinak na Europu na e, kratki i srednji rok, te na koji način e, isto tako može doprinijeti tom režimu? Hvala. Ja ću također govoriti engleski. Moja tema je uloga Europske unije u procesu NPT. E, predstoji konferencija o reviziji NPT-a. Ja ću se usredotočiti na pitanja o kojima nisu govorili e, gospodin Hips, e, a niti prethodna govornica, gospodin Hips, se koncentrirao na Iran. Koji je profil Europske unije kao aktera u NPT-u? i razoružanju. E, imamo zapravo e, četiri linije djelovanja, kao je prvo doprinos e, rješenju, rješavanju krize širenja nuklearnog oružja, drugo pokušaj da se sačuva NPT, zatim promicanje univerzalizacije sporazuma, i aktivno je kao e, za financiranje ovih programa. Kod ranog ocjenjivanja ovih e, područja e, glede koordinacije NPT-a i s obzirom na ulogu Europske unije kod rješavanja krize sa širenjem pokazuje da je EU unija uspješnija u koordinacija NPD-a nego što se tiče rješavanja krize. Međutim, nakon takve ocjene iz 2003. što se poklapalo sa pokretanjem e, Europske strategije za neširenje nuklearnog oružja e, do 2015 se zapravo obistinilo sasvim nešto drugo. Europska unija se pokazala učinkovitim akterom u rješavanju iranske krize i to je bio jedan od glavnih e, uspjeha. E, međutim, revizijska konferencija za NPT iz 2015. E, nije završio zajedničkom stavom čak smo vidjeli e, neuspjeh. Europska unija se loše postavila i NPT je ušao u krizno razdoblje. Uloga Europske unija smatra se e, uloga Europske unije smatra se pozitivnom zato što vrlo različite države članice po pristupu e, pitanju nuklearnog oružja e, je na taj način koordinirana da je došlo do konsenzualne pozicije što je e, preneseno na također vrlo različit svijet NPT-a. Među državama članicama imamo one s nuklearnim e, oružjem kao što je Francuska i vrlo e, glasne zagovorače razožaranja kao što je Austrija i Irska, a ima i dosta e, zemalja koji uživaju garanciju NATO-a. vrlo zanimljivo e, kakva je to pozicija jer Europska unija e, podnosi prijedloge kao Europska unija, ali države članice mogu davati izjave i podnosite e, dokumente i kao individualne države članice. To ne isključuje Europske, članice Europske unije od sudjelovanja drugim inicijativama kao što Poljska, Nizozemska i Njemačka e, ili od sudjelovanja u koaliciji nove agende u kojoj je članica Irska. Dakle, članice mogu odlučiti žele li e, djelovati putem Europske unije ili putem drugih grupacija, a mogu postupati i individualno. Kakva je bila koordinacija na prošloj revizijskoj konferenciji? E, nakon 1995. Europska unija je počela podnositi zajedničku poziciju i e, prioritete. Pripremajući konferenciju za 1995. Europska unija je odlučila o e, zajedničkoj poziciji sa nekoliko ključnih točaka. Isto tako je bilo i na sljedećoj revizijskoj konferenciji 2000. 2005. E, pak e, e, zajednički stav je narastao na četiri stranice, a 2010. zajednička pozicija napisana je na čak šest stranica preporuka. Vidimo postupni razvoj kroz koji je Europska unija prolazila i širila e, svoje rasprave o različitim temama. E, što je bilo 2015. Tada nije bilo e, zajedničkog stajališta. Umjesto toga bilo je nekoliko rečenica u zaključcima vijeća, ali znamo da je zajedničko stajalište nešto drugo, to je pravno obvezujuće, dok su zaključci vijeća politički e, obvezujući. No sadržaj u tim zaključcima vijeća bio je daleko slabiji. Što se tiče našeg pitanja u u fokusu što Europska unija može učiniti da ojača proces NPT. Vrlo je jasan cilj Europske unije da želi sačuvati cjelovit NPT i to je vrlo važno jer taj proces je sada u vrlo osjetljivoj fazi pa čak e, i u krizi. E, Europska unija e, ima politiku podržavati multilateralizam i zato Europska unija mora proizvesti strategiju za jačanje NPT u sljedećoj revizijskoj konferenciji. Već 2015. jasno se pokazalo da Europska unija nema jedinstven stav što se tiče razoružanja. E, interna koordinacija mora ići dalje, to je važna vježba jer prisiljava članice Europske unije da traže konsenzus. Istovremeno Europska unija bi e, mogla pomnije birati zajedničke stavove i zajedničke podneske konferencije u onim točkama gdje postoji e, dogovor i gdje očekuje da može dati dodanu vrijednost e, procesu u cjelini. Gdje ne postoji takva dodana vrijednost, Europska unija može se jednostavno odlučiti da sustavno e, podrži različitim različite grupacije. A to može biti i koalicija za novu agendu primjerice. Drugi aspekt na koji način Europska unija može dati e, valjan doprinos a to je sada više preporuka državama članicama, a manje vijeću, iako utječe i na vijeće jest da e, iznađe modus vivendi sa ugovorom o zabrani. Humanitarna inicijativa i ugovor o zabrani su zapravo e, u osnovi e, prošlog sporazuma. Ugovor o zabrani će uskoro stupiti na snagu i može polučiti pozitivne rezultate na dva načina. Ili e, kao e, dodatak ugovoru o neširenju ili kao modifikacija ugovora o neširenju. On bi mogao prisiliti države članice da ozbiljno, potpisnice da ozbiljno e, slijede provedbu ciljeva. Postupni pristup koji zagovara Švedska je posljedica podsjetnika da velika većina potpisnica NPT-a smatra da treba krenuti dalje u toj agendi. E, mogućnost donošenja odluka e, za širi okvir NPT-a e, zaboravlja na veliku raznolikost unutar Europske unije e, dok su one države koje uživaju zaštitu su zapravo u tom smislu podređene većina orijentacije u članicama ovdje nije u potpunosti sukladna. Hvala lijepa. Hvala. Na kraju ću dati riječ doktorici Rebeki Johnson, ona je izvršna direktorica Acronym Institute for Disarmament Diplomacy i predsjednica utemeljiteljica međunarodne kampanje za ukidanje nuklearnog oružja te dobitnica Nobelove nagrade za mir 2017. godine. Vi ćete nam izložiti svoju viziju civilnog društva angažiranog na polju međunarodnih pregovora, nuklearnom razoružanju i o potencijalu ograničenjima djelovanja civilnog društva. Hvala vam. Dobar dan svima želim. Danas ću vam se obratiti kao europljanka koja je ponosna na to. Prvi put kad sam glasovala kao mlada studentica 75. godine, bilo je kako bih potvrdila da Ujedina Kraljina ulazi u Europsku uniju. I stvarno mi se slomilo srce zbog onoga što se dogodilo. To je također podsjetnik za sve nas da kad arogantni vođe igraju političke igre u kojima nisu razmišljali o posljedicama, onda oni ne kontroliraju nužno i te posljedice. Velika Britanija koja izlazi iz Europske unije je nešto što se nikad nije trebalo dogoditi, ali dogodilo se i zato želim da to zadržite e, u pamćenju kad budete slušali ovo izlaganje o nuklearnom oružju i općenito. Danas želim govoriti o četiri ključna elementa ovoga, ali govornici prije mene su već govorili detaljno o e, dvije od tih točaka. Evo, samo ću to spomenuti. Prvo što sam htjela reći jest e, nešto o NPT-u, ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. E, jako mi je drago što su drugi rekli o tome kako stvari stoje. Ali ja sam bila na svakom pojedinom e, sastanku o MPT-u od 94. uključujući sastanak iz 95. Bila sam i na pripremnim sastancima. Tako da imam potpuni pregled situacije. Želim vas podsjetiti da je to 70. godine stupilo na slagu sa 75 država članica e, imali smo 45 nuklearnog, vrsta nuklearnog oružja, najviše Sovjetske, Sovjetskog saveza i SAD-a. Nakon toga e, se broj smanjio na 13.800, to je u skladu sa Švedskim institutom i njihovim procjenama, ali većina toga pripada Rusiji i SAD-u. Sada imamo, imamo devet e, nuklearno naoružanih vođa. E, moramo razmišljati o vođama koji će biti oni koji će odlučiti hoće li lansirati oružje i spaliti ga. I to je važno kad govorimo o razoružanju. Imamo devet nuklearnih vođa. Bez obzira na smanjenje brojki, koje je nešto što pozdravljamo, humanitarno gledano imamo gotovo udvostručenje država koje imaju nuklearno odručje. To je veliki rizik za e, moguće incidente i ratove. Ovdje sam naznačila nekoliko stvari koje treba spomenuti kad govorimo o ovoj temi. Koji su izazovi i što se događalo od 1995. godine kad je NPT postao trajni instrument, ali u mom govoru ću se koncentrirati na šesti članak e, o razoružanju. Tu smo imali tri elementa, potrebu da se stane na kraj utrka za razoružanje. E, sad se vraćamo e, kako izgleda na ponovnu utrku između Rusije i SAD-a. To mm, se nije trebalo dogoditi, ali se ipak događa. Čuli smo mnogo više o tome od Angele Kane. Nakon toga obveza za nuklearno razoružanje. Imali smo 50 godina za države koje su htjele e, te uvjete ostvariti, ali su se stvorili i stvorilo se okruženje za nuklearno razoružanje. Europski parlament je izdao preporuke u kojima se upućuje na to. To se sve pojavljuje više puta, ali se ništa ne provodi i to ne rade ključne zemlje koje bi trebale biti predvodnice u e, provedbi zato što one imaju nuklearno oružje. Moramo to sagledati u ovom kontekstu i naravno to je kontekst u kojoj imamo barem predsjednika Trumpa i predsjednika Putina koji ili žele kršiti e, ugovore koje su potpisali ili žele se povući iz ugovora koji nameću neke pravne režime koji nama daju mogućnost e, govoriti o tim temama. To je kontekst u kojemu, kao što je Angela već rekla, imamo e, nove e, vrste nuklearnog odružja. E, u proračunu za 2020. godinu Trump je govorio o svemu tome. Brojke su vrlo destabilizirajuće za Europu. Imamo hipersonični element, to je razvijeno kao odgovor na e, raketnu obranu. Radi se o velikoj brzini i o instrumentu koji ima e, nepredvidivu putanju. E, imamo onda i novu generaciju krstarećih raketa koje se lansiraju sa kopna, sada se testiraju Rusija ih testira, znamo da SAD sada ulaže novac u novu generaciju ovakvih e, instrumenata e, odnosno ovakvog oružja. Kad imamo oružje, nešto može poći po zlu i e, napominjem da ih se tu radi o srednjem dosegu. 80. godina ja sam bila još mlada aktivistica koja je radila za ugovor INF i nisam znala da bi u Europi se moglo pojaviti ovako što. Općenito se govori o tome da sa niskim prinosom nova bojna glava vete sedam, e, imate program za modifikaciju. Dakle, bila bi dobra ideja imati manje e, bojne glave, ne one velike koje imamo sada u sklopu Tridenta. Ali unutar ove strategije nuklearno oružje postaje sve lakše koristivo i priznaje se da je odvraćajuća mjera nije ono zbog čega je stvoreno nuklearno oružje i veliki vođe ne vjeruju u ovakvo korištenje oružja i ja se slažem s time. Dakle, nove, novo oružje pokazuje da e, odvraćajuća mjera e, nije ono za što je to oružje stvoreno. nuklearno oružje e, se može čak i ponovno e, izmisliti za nove vrste ratovanja. Ali imamo također i političke vođe danas e, koji još nisu naučili lekcije iz hladnog rata, da nuklearni rat ne smije se dogoditi. To je problem s kojim se suočavamo. Dakle, zajedničko djelovanje je potrebno kako bismo se borili protiv novih sustava koji se e, razvijaju u Europi pod okriljem NATO-a ili neke druge organizacije. VT-67, e, bojna glava na Trident e, raketama. Je problem je u tome što softver nije prikladan. Dakle, tu su rizici na koje trebamo računati. Također treba podcrtati humanitarne sigurnosne rizike vezane uz to da e, Europska unija postane saveznik u e, naporima za nuklearnu obranu. Kao što je rekao Macron, to nije nova ambicija, ali treba to sagledati u realnom kontekstu. Parlament treba biti predvodnik u donošenju odluka i rezolucija i zakonodavnih propisa kojima ćemo podržati režim neširenja nuklearnog oružja kao mrežu među povezanih normativnih političkih i sigurnosnih instrumenata. Nije mi deset minuta dovoljno zato što sam posljednja govornica. Vjerojatno bih trebala govoriti kraće, ali moram sada e, reći nešto više o e, članku šestog MPT-a i njegovom ispunjavanju. E, naučili smo nešto od prethodnih ugovora. NPT, ugovor o kemijskim testovima, pokusima imamo humanitarne eh, i druge aspekte. Primjenjuje se ono, na period rata i tu postoje također potrebe civila. Temelji se na režimu NPT-a, ali je eh, zamišljen zato da popuni jazove u NPT-u, pogotovo što se tiče razoružanja. NPT nije branio korištenje E, proizvodnju i nuklearnog, proizvod, e, nuklearnog oružja. E, namjera je bila da se izbjegne opasnost nuklearnog rata, a ovaj drugi sporazum se nadovezuje na prvi, ali upućuje na prijetnje nuklearnog oružja i sve relevantne aktivnosti testiranju eh, i stacioniranju i korištenju nuklearnog oružja koji su prekursori za korištenje nuklearnog oružja. Eh, proći ću kratko kroz ključne zabrane koje je uveo ovaj ugovor. Tu su pokriveno također stacioniranje, lociranje kao rezultat globalizacije. Ova zabrana E, poticanja na bilo koji način bilo koga u e, sudjelovanju aktivnostima koje su zabranjene ugovorom. To se također primjenjuje na nedržavne aktere i tvrtke. U svijetu globalizacije vidimo da državni akteri trebaju provoditi ugovor poštujući pojedinačne institucije i tvrtke pod njihovom jurisdikcijom ili kontrolom. Dvije trećine e, potpisnica i stranaka su za e, stupanje u snagu, na snagu ovog ugovora potrebno. Očekujemo da će to biti krajem 2020. ili odmah nakon toga. Ugovor također tražuje potpuno ukidanje e, i definira proces za ukidanje i za pregovore s onim državama koje imaju nuklearno oružje i E, propisuje se demokratski proces e, za pridruživanje, e, odnosno pristupanje ugovoru. Želim se koncentrirati na kraju na to zašto su ugovori važni. Ugovori općenito, ne samo ovi. Ali imam previše toga za reći, možda vam mogu sve poslati preko tajništva. Govornica je prekinuta. Jasno mi je, ali rekli ste mi da imam deset minuta. Da, e, imam e, dosta informacija o tome e, što može ukazati na to kako bi Europski parlament mogao pomoći u podupiranju MPT-a 2020. godine u revizijskoj konferenciji kako bismo ojačali sigurnost Europe na više načina, pogotovo što se tiče ovog novog razvoja događaja u pogledu nuklearnog oružja. Hvala, hvala u istinu zbilja na ovim bogatim eh, doprinosima E, mi smo tu parlamentu i nismo dio jednog e, predavanja na sveučilištu i u tom smislu je jako važno i da naši zastupnici mogu postaviti pitanja i važno je da naša razmjena mišljenja bude interaktivna. A sada dajem znači isto tako e, izvjestitelju riječ. Hvala gospođo predsjedateljice. Imam puno pitanja, pokušat ću se ograničiti na nekoliko specifičnih pitanja jer nemamo dovoljno vremena. Što se tiče e, konsenzusa države Europske unije u pogledu nuklearnog stupa NPT-a, već dvije godine pratim tu temu Mm, pratim rad vijeća. Neke politike su u domeni izvršne vlasti e, među vladinog djelovanja. Europski parlament ima oko 700 e, izabranih e, zastupnika koji predstavljaju narod, ali uvijek nas u svemu obvezuje stajalište vijeća, odnosno zaključci vijeća. Što se tiče civilnog korištenja, postoji rasprava vezana uz energiju. A tu se djelomično poklapa sa raspravom o neširenju oružja. Imamo i aspekte vezano u zaštitu okoliša i za klimu čime će se dosta baviti ovaj parlament u ovom eh, petogodišnjem mandatu. Neki aspekti eh, su sada prijetnja za konferenciju o reviziji NPT-a. Pitanje je kako stup NPT-a o civilnom korištenju daje doprinos eh, ciljevima neširenja jer ponekad stigmatiziramo E, to čak i ako imamo načine proizvodnje energije koji ne emitiraju ugljik e, pokušavamo u sklopu NPT-a sagledati stvar sa stajališta neširenja oružja. A to je bitno za proizvodnju energije. Drugo pitanje što se tiče stigmatizacije nuklearnog oružja, čak ako imamo ugovore koji pravno gledano nisu e, suprotni režimima MPTA, mislim da ne bismo trebali e, sada miješati i brkati stvari jer to nije način na koji želimo nastaviti. Mislim da također NATO je savez koji kaže da je za e, nuklearno oružje dok ono još uvijek postoji. Mislim da bi bila dobra ideja imati demokratske zemlje koje će biti saveznici u trenutku kad budemo odlučili se osloboditi od nuklearnog oružja. U ovom kontekstu želim se vratiti na nešto što je rekla gospođa Kane u pogledu podrške mladih. Nisam iznenađen što 80% mladih daje svoju, svoju podršku. Ali na razini vlade treba vidjeti koja je podrška i možete li dati nešto više informacija o tome kakvo je javno mjenje u Europi što se tiče nuklearnog oružja u odnosu na javno mnjenje, na primjer u Rusiji ili u Sjevernoj Koreji? Hvala. Mik Wallace za GUE. Ja bih zbilja zamolila svakoga da ograniči svoje intervencije na minutu i pol, jer inače nećemo imati vremena za raspravu. Uh, hvala gospođo predsjedateljice, hvala na prezentacijama koje su bile jako korisne. Imam nekoliko pitanja za Anđelu i gospodina Hipsa. Ne sjećam se njegovog imena. Prvo, govorili ste o eskalaciji u trošenju. Možete nam reći koliko troši SAD točno i koliko Rusija, kako možemo usporediti ove dvije zemlje? Drugo, postupak da se povećaju izdvajanja za to, odakle taj pritisak dolazi? Demilitarizacija Europe e, vezano uz određeni pritisak, ali pitam se gdje vi vidite e, da dolazi, odakle smatrate da dolazi pritisak za povećanje izdvajanja za nuklearno oružje? E, govorili ste o oružju koje je dovoljno malo za korištenje. E, mislite li da druge zemlje osim SAD-a to koriste i postaju aktivni u tom području. Četvrto, nuklearni sporazum s Iranom. Jedna članica SAD se povukla. Da li smatrate da time europljani općenito žele nastaviti primjenjivati sporazum? Mislite li da Evropljani imaju pozitivan pristup tom sporazumu ili su oni bespomoćni ako SAD ne sudjeluje u tome? A posljednje pitanje, kad govorimo o neširenju e, nuklearnog oružja, tko određuje pravila? Kako smatrate ulogu nekih država u svemu ovome koje uopće nisu spomenute? Gospodin Groseli za Renew Europe, izvolite. Hvala. Pitanje je vrlo jednostavno, ali je odgovor možda. Imamo dva stajališta u svijetu. E, MPT funkcionira ili ne funkcionira, a stvarnost je nešto što je između ta dva stajališta. To je činjenica. A drugo, e, Ukidanje različitih ugovora je vrlo jednostavno. ENF je ukinut e, i drugi, ali problem je u tome što postići novi sporazum jako teško. To se pokazalo teškim u prošlosti i razumijem vaše stajalište. Znam koja je opasnost, e, koji strah postoji, a to da će cijeli blisti istog uskoro imati nuklearno oružje jer nakon toga će doći Saudijska Arabija i druge države. E, Ujedini Arabski Emirati će imati nuklearno oružje, a imamo neke zemlje, na primjer kao Pakistan, koje imaju nuklearnu tehnologiju. Ali općenito pitanje je kako imati odvraćajuću mjeru s jedne strane, a s druge strane imati mjere za stvaranje povjerenja. E, izgleda da smo opet u području 80. godina kad su postignuti sporazumi o razoružanju. Odvraćajuće mjere same po sebi neće biti dovoljne. To smo već primijetili. Jer ako druga strana percipira situaciju na drugačiji način, onda postoji opasnost e, ponovne utrke e, za naoružanjem. Kina, SAD, E, drugi već su u takvoj situaciji zato što imaju nove tehnologije kao na primjer hipersonične rakete i razne druge tehnologije u svim tim zemljama. Dakle, e, prag tolerancije za korištenje nuklearnog oružja se smanjuje. Tehnologija e, raketa se E, poboljšala dramatično. Prije 20 godina smo e, mjerili njihovu efikasnost na jedan način, a danas na drugačiji način. A s druge strane imamo Iran i druge zemlje koje imaju svoju logiku. Oni smatraju da ako imaju nuklearno oružje da će biti e, sigurni. Kako ih uvjeriti da će biti sigurne i bez takvog oružja? i kako da ih nagovorimo na to da ne razvijaju daljnje e, nuklearno oružje. Hvala. Gospodin Saturi za zelene, izvolite. Hvala gospođo predsjednice, dragi kolege. Hvala stručnjacima na njihovim prezentacijama. Jako je važno čuti stručne mišljenja vezano uz složene teme. Ja sam iznenađen što se tiče ovih argumenata o nuklearnoj energiji i civilnoj nuklearnoj energiji. E, znači imamo tu argumente promotora i u tom smislu smatram da je nuklearna energija u e, energetskom e, miksu zbilja minimalna i nećemo sada E, tu se igrati s vatrom što se tiče okoliša. Isto tako filijala, nuklearna filijala u svijetu i u Francuskoj su u svakom slučaju u potpunoj slijepoj ulici. Mi smatramo da ovaj stup, civilni stup da je opasnost. Civilno, e, civilna nuklearna istraživanja dovode do e, korištenja u vojne svrhe. Znamo da u Izraelu i Indiji oni su iz civilnih istraživanja razvili nuklearno oružje. I ja bih želio čuti mišljenje e, stručnjaka što se tiče korisnosti ovog trećeg stupa. Ako nekim državama e, dopuštamo korištenje civilne nuklearne energije, da li to neće biti onda isto tako put prema nuklearnom naružanju? A kad govorimo o Eh, npt znamo da imamo eh, znači političke rasprave, no postavljam si stručno pitanje da li postoji nekompatibilnost NPT-a što se tiče međunarodnog prava. Tu imamo ograničenje, ograničenje pri provedbeno u svakom slučaju. Bilo bi mi jako dobro čuti i pravnu interpretaciju vezanu uz to. I hvala na kraju gospodin Bas, izvolite. I have um, observation Hvala gospođo predsjednice. Imam jedno pitanje i komentar. Komentar je povezan e, sa nuklearnom energijom e, koja se koristi u civilne svrhe i ako želimo e, imati uspjeh zelenog plana, onda to nećemo uspjeti bez nuklearne energije. A kad govorimo o vojnoj korisnosti korištenju, veliki rizik je upravo sada u ovom trenutku. Ono što mi radimo je da toleriramo Iranu neke stvari, a znamo sa sigurnošću, kao što smo ovdje čuli, da oni ne daju potrebne relevantne dokaze da ne idu u smjeru razvijanja vojnog nuklearnog programa. Demokratske države nemaju pravo dopuštati državi kao Iranu da razviju vojno nuklearno oružje. To je pogreška koja je bila napravljena sa Sjevernom Korejom. Tu imam jedno pitanje za vas. U slučajevima kad e, Iran ne poštuje svoje obveze i u tom smislu mislim e, da SAD imaju pravo vezano uz to kako će i na koji način međunarodna zajednica može okončati taj program u Iranu, sigurno ne s konferencijama. Na takav način sigurno nećemo uspjeti. Hvala, hvala. Uistinu. I ja sad tražim e, vašu suglasnost jer nam ostaje 10 minuta. da ova pitanja vezano iz Iran e, zadržimo za sljedeću točku dnevnog reda koja se bavi Iranom i da se sada usredotočimo na pitanja koja su postavljena vezano uz civilno i vojno korištenje nuklearne energije, pitanja koja se tiču stajališta mladih u Europskoj uniji, isto tako Mm, ono što se događa izvan Europske unije, isto tako vezano uz e, e, troškove u SAD-u i Rusiji, te trošenju na nuklearno oružje, te također malo nuklearno oružje. Bilo bi dobro da se ograničite na ta pitanja te na pitanje vezano uz kompatibilnost između e, NPT-a i e, ugovora o potpunom i potpuno i sveobuhvatnoj zabrani nuklearnog oružja. Ja ću prvo dati riječ gospođi Angeli Kane, budući da ste vi isto tako dobili neka pitanja. Hvala što ste mi dali riječ vrlo kratko kad e, govorimo o ovom civilnom skupu e, stupu radi se o važnom stupu za zemlje u razvoju ne radi se samo o proizvodnji e, civilne nuklearne energije nego izotopima korištenju zdravstvene svrhe i tako dalje Predsjednik Obama je imao ideju ovog samita o nuklearnom naoružanju. Imali smo cijeli niz takvih sastanaka i tu e, smo isto tako govorili o relevantnosti nuklearnih e, materija, materijala. Imali smo znači o e, rasprave o obogućivanju obogaćenom uraniju, e, uranijumu, uranijumu isto tako sa niskim stupnjem radioaktivnosti. U tom smislu je Kazakstan se složio da tu postoji jedna banka vezano uz te materijale, no, nažalost, nuklearni materijali predstavljaju samo, taj, ti nuklearni materijali predstavljaju samo 15% svih e, materijala koji postoje i e, to je on nešto što se u svakom slučaju e, mora riješiti. Što se događa u ovom trenutku? Svi ste spomenuli srednji istok i u tom smislu važan slučaj je Saudijske Arabije. Oni e, žele da obogaćuju sami svoj urani i oni su rekli da su u svakom slučaju jako zainteresirani za to. To je nešto što ide u suprotnom smjeru od međunarodnih sporazuma, ne ugovora. no to, nažalost, podržavaju SAD. Neke države uključujući EU države bi bile protiv toga da omoguće Saudijskoj Arabiji da počnu svoj nuklearni program obogaćivanja uranija. Oni to žele napraviti e, pripremajući alternativu za naftu. Drugo, Izrael. On nije nikad e, priznao da imaju nuklearno oružje, ali to je općenito prihvaćeno da je tomu tako. No, e, pitanje u okviru NPT-a je sljedeće. Ako imamo pritisak na e, Indiju, Pakistan e, i Sjevernu Koreju i Kinu E, hoće li oni znači e, se uključiti u NPT kao nuklearne države. Evo, tu poveznicu nikad nismo napravili i ne znamo kako će se to dogoditi. S druge strane imamo problem e, vezano uz, na primjer, pregovore predsjednika Trumpa sa Sjevernom Korejom kao nuklearnom državom. I u tom smislu ne možemo e, odustati od nekih djelovanja. Rusija, troškovi na obranu, nemam e, podatke. Cipri te podatke, no u svakom slučaju to je e, mnogo manje od onoga što se zamišlja. Hvala. Hvala. istinu, tko želi kratko uzeti riječ i odgovoriti na pitanja? Gospodin Hibs, izvolite. Pitanje gospodina Miksera. ministra vezano uz treći stup. Moramo imati na umu da sporovi iz, u okviru trećeg stupa su vezano uz države koji znači vjeruju u aspiracije Europske unije na tom području, oni koji ne vjeruju u to. Vi ste govorili o regulatornim režima. Znači, jedan element, jedno područje je neširenje. To se regulira. Drugo područje uključuje nuklearnu sigurnost. To su e, teme koje trebaju ujediniti sve države Europske unije. Budući da postoji potreba da postoji regulatorni režim u bilo kojem okružju, bez obzira da li se zagovaraju nuklearne e, snage ili mm, i sile ili ne. Moramo u svakom slučaju imati jedinstvo Europske unije vezano uz to i mislim da je ona i postignuta. Anđela je govorila o budućnosti Saudijskoj Arabiji i e, tu smo imali pitanje drugog zastupnika o budućnosti nuklearne energije u e, znači korištenju mirne mirnodopske svrhe. Mi smo naučili e, vezano iz ranu unatrag 20 godina je da ugovor o neširenju ne identificira tehnologije za mirno korištenje. Koje su to tehnologije? U slučaju Irana, imali smo i druge slučajeve u prošlosti, pitanje je vezano uz e, znači, ciklus obogaćivanja Imali smo iransku krizu i u tom smislu status Irana vezano za obogićevanje urana je bio u, e, uran je bio u središtu rasprava. U svakom slučaju e, na e, konferenciji, revizijskoj konferenciji NPT-a se može postaviti pitanje i za povesti raspravo o tome koje je to zapravo korištenje u znači mirovne svrhe. Na koji način se ta tehnologija može koristiti? E da budemo sigurni da se ne koristi u smislu razvoja oružja. Članovi E, ugovora nikad nisu išli u tom e, smjeru. Ja mislim da bi e, Europska unija, budući da ima jedinstvenu prirodu isto, prirodu, isto tako mogla u tom procesu povesti. Imali smo i neke druge teme i druga pitanja povezana sa tim korištenjem u mirnodopske svrhe. Neću ulaziti sad u detalje, no JCPOA. Trebam reći da Europska unija nije bespomoćna, ali mora biti oprezna. Imamo iskustva da vlade država EU-a i gospodarski subjekti se boje sankcija SAD-a. Problem je složen i ne vidim sad jednostavnu, e, jednostavnu soluciju. A sada e, budućnost e, sporazuma, ugovora. On je funkcionirao tijekom pet godina. Problem će se pojaviti u e, bliskoj budućnosti kad će on znači doći do isteka. I tada ćemo vidjeti da li e, se može produžiti ili ne oprostiti. Da, evo, molim vas, e, nemamo dovoljno vremena i molim vas da ne govorite znači o ovom aspektu Irana. Molim vas da krenemo brzo. Evo sad nekoliko riječi što se tiče e, kompatibilnosti između e, NPT-a i e, ugovora o zabrani nuklearnog oružja. Trebate pročitati odredbe tih sporazuma i trebamo reći da su ti e, sporazumi u svakom slučaju kompatibilni budući da je jedan inspirirao drugi. Hvala. Kad govorimo o ovim e, troškovima, e, imamo detalje proračuna Trumpovog proračuna. Imamo povećanje 30, 23% koje je usmjereno razvoju nuklearnog oružja i opremi već postojećeg arsenala. Kad govorimo o nekompatibilnosti ili kompatibilnost, drago mi je što je to stavljeno u prvi plan. Znači imamo članak 6 NPT-a ono što je izuzetno važno da je prepoznate ovaj humanitarni aspekt u okviru revizijske konferencije 2010. godine. Imamo ugovor o zabrani nuklearnog oružja e, i koji je bio pregovaran od strane 122 e, države članice ugovora NPT-a. E, mnogi su već potpisali. To je dio, taj ugovor je dio cjelokupnog režima. Da imam vremena, rekla bih kako se taj režim e, razvijao 68. sa rezolucijama UN-a i tako dalje. Znači, ovaj e, ugovor e, o zabrani nuklearnog oružja TPN duplo V 27. je zbilja e, dodatni korak u ovom režimu. Gospodin Saturi, imali ste riječ, imali ste pravo Imamo brojke i izvješća vezano uz ove teme. U ovom trenutku Kina samo gura razvijanje proizvodnje nuklearne energije. Ono što je izuzetno važno je da postignemo naše ciljeve na e, zaštiti okoliša i klimatskim promjenama i u tom smislu moramo u potpunosti promijeniti naše djelovanje. Evo, ni u kojem slučaju ne smijemo graditi nove nuklearne elektrane. Kad govorimo o e, širenju e, članak četiri... NPT-a je bio kao temelj zapravo širenja od strane nekih država. Kad govorimo o zoni u e, srednjem istoku koja bi bila u bliskom istoku koja bi bila znači oslobođena nuklearnog oružja to je nešto što je jako teško e, postići da znači prvo bit jako smo e, dobro bili informirani moći ćemo sad tu zbilja relevantno glasati što se tiče preporuka a drugo Isto tako jako je važno da se pridržavamo pravila parlamenta što se tiče panela. Hvala vam u svakom slučaju na ovoj raspravi i nastavit ćemo sa istim temama sigurno i u budućnosti.